Chers collègues, bonjour. Merci de votre présence en ce Dragi kolege, dobar dan i dobrodošli na ovu završnu sjednicu eh, danas. U Strasburu četvrtkom ima jako puno sastanaka, tako da vam zahvaljujem što ste upravo došli na ovaj sastanak posebnog odbora za borbu protiv terorizma. Mi ćemo odmah početi s poslom i odmah ćemo preći na prvu točku dnevnog reda, a to je usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih prigovora, možemo usvojiti dnevni red i preći na drugu točku dnevnog reda, dakle usvajanje e, zapisnika sa sastanaka 5. 11. i 12. srpnja. Ako nemate ništa protiv, e, nemate nikakvih prigovora, onda možemo smatrati te zapisnike usvojenima. Treća točka dnevnog reda su najave predsjednika. Prvo vam moram reći da sastanak koji je trebao biti održan 15. listopada je otkazan. Htjeli smo sagledati kompromisne amandmane e, od strane su izvjestitelja, ali budući da jedan su izvjestitelj nije mogao doći na taj sastanak, ne može doći na taj sastanak, odlučili smo ga otkazati. Pokušat ćemo pronaći neki drugi termin za održavanje tog sastanka. Još jedna stvar koju želim sada ovdje najaviti jest da kao predsjednik, predsjednica odbora i uz autorizaciju konferencije predsjednika e, bila sam na konferenciji u Washingtonu među 16. i 18. srpnja gdje smo imali program koji se odnosio na terorizam. Bila sam na jako puno sastanaka koji su povezani sa suradnjom sa našim transatlantskim partnerima. Dakle, tu je bila riječ o borbi protiv terorizma. Trenutačno pripremamo jedno kratko izvješće e, koje će se odnositi na te sastanke i to bi vama bilo sigurno zanimljivo pročitati. E, čim budemo mogli, to ćemo vam poslati. Dakle, toliko o najavama e, predsjednika odbora, a sada pređimo na posao i zapravo na ono zbog čega smo se sada i nastali, sastali, a to je četvrta točka dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja sa Sir Julianom Kingom. Kao što svi znamo, on je povjerenik za sigurnosnu uniju. Gospodine King, zadovoljstvo nam je i čast izraziti vam dobrodošlicu na ovom sastanku. Dragi kolege, vi se sigurno sjećate da je povjerenik King e, počeo raditi prošlog listopada, kad smo i mi započeli zapravo s radom unutar ovog odbora. i zapravo želim mu čestitati na tome što je uvijek bio spreman za e, dijalog i za aktivnu suradnju u borbi protiv terorizma. E, mislim da je e, to zbilja vrlo važno zbog ovih inicijativa na kojima sada radimo, a to sve radimo uz njegovu suglasnost kako pomalo završavamo s nekim inicijativama, zapravo se vraćamo na same početke. gospodine Julian, e, vi ste zapravo naš najbliži sugovornik, zapravo e, najpouzdaniji sugovornik. I stvarno smo zahvalni na tome što ste došli ovdje. Iako se uvijek ne slažemo oko svega, vrlo je bitno da Odbor za borbu protiv terorizma ima i uživa vašu podršku. Evo, možda nakon što gospodin Julian King završi svoj govor, možete mu onda čestitati, ali sada ćemo ga prvo poslušati. E, nadam se da ćete nas moći kratko izvijestiti, reći nam nešto o najvažnijim dosjejima koji se odnose na sigurnost u Uniji, reći nam nešto o najvažnijim mjerama koje se odnose na borbu protiv terorizma. I budući da ste vi bili potpisnik nacrta izvješća, možda nam možete reći svoje viđenje, svoje komentare vezano za to konkretno izvješće. Različite kolege u ovom domu zainteresirane su za to izvješće i upravo zato smo dobili 1520 amandmana. I upravo zato, u svjetlu naše izvrsne suradnje, bilo bi dobro čuti vaše komentare, vaše primjedbe vezano za to izvješće. Daću vam riječ za koji trenutak povjereniče. E, sigurno ste primijetili u izvješću da e, imamo prilično jednoglasni prijedlog da bismo trebali imati neovisan portfelj koji se odnosi na ovo posebno područje rada koje je zapravo u samoj srži rada e, komisije, a to je aspekt sigurnosne unije kad budemo imali reorganizaciju naših institucija, to će se sigurno dogoditi i uzet će se ovo u obzir. Evo sada bez daljnjeg e, odlaganja želim vam dati riječ, možda imate raspolaganju kojih 15 minuta. Sigurno znate za naš ping-pong pristup. A to znači da nakon vašeg e, govora, izlaganja, dobit ćete sigurno pitanja predsjednice, e, članovi odbora. Oprostite, ja pijem kavu, e, ne čaj. <laughs> Ali evo, ja znam za ovaj pristup ping-ponga koji ste vi najavili i svjestan sam toga. Prvo želim svima zahvaliti što sudjelujete na ovim pitanjima. Hvala što djelujete, što radite i hvala na ovom sastanku koji ste danas odlučili, na koji ste danas odlučili doći unatoč vrlo gustom rasporedu. Vrijeme doista leti, ali vi ste mene pozvali na jedan od prvih sastanaka, javnih sastanaka, mislim da je to čak bio prvi javni sastanak, a jako puno toga se odvilo u međuvremenu. Tako da bih se prvo referirao na taj dio i onda bih rekao nešto o našim prijedlozima vezano za područje sigurnosti. Ali prvo bih čestitao na vašim kolektivnim naporima u posljednjih nekoliko mjeseci. Pročitao sam nacrt izvješća Eh, ovdje piše da sam pročitao amandmane. Biću vam iskren, nisam pročitao svaki pojedini amandman, ali pročitao sam dugi sažetak amandmana. I mislim da to govori mnogo o posvećenosti, o radu članova eh, jer tu se vidi da se taj posao shvatio doista ozbiljno i da se doista želi ozbiljno pristupiti svim ovim pitanjima i svim ovim temama. Vratit ćemo se poslije na neke pojedinosti, e, vjerojatno kad budemo prešli na pitanja i odgovore. U proteklih 12 mjeseci mi imamo ovaj dvojni pristup e, suzbijanju terorizma. Dakle, prvo smo E, determinirali prostor u kojem mogu djelovati teroristi i pokušali smo izgraditi otpornost i pokušali smo izgraditi preventivne aktivnosti. Na prvom području djelovanja mi smo radili kako bismo e, smanjili pristup teroristima e, streljivima, ljudstvu i tako dalje. Dakle, primijenili smo mjere za osnaživanje granica i e, mjere kako bismo suzbili korištenje višestrukih identiteta. E, naši informacijski sustavi trebali su bolje e, djelovati zajedno. I pokušali smo isto tako osnažiti vanjske granice. Tu moramo biti posebno e, snažni u djelovanju kako bismo riješili pitanje migracija i pitanja terorizma. Drago mi je da su sva ta pitanja obrađena u ovom izvješću. Isto tako vidim da imamo sličan pogled. Znači, mislimo da su podaci ključni u ovom području djelovanja. Pokušali smo maksimizirati koristi postojećih informacijskih sustava. Pokušali smo ih učiniti interoperabilnim i pokušali smo nekakve jazove u informacijama nadopuniti. E, primjerice sustav ETIAS, ECRIS sustav i tako dalje. U isto vrijeme pokušali smo osnažiti Schengenski informacijski sustav i agenciju EU LISA. Što se tiče novca, pokušali smo učiniti da teroristima bude teško doći do novca koji će im pomoći u ostvarivanju svojih nakana. E, neke direktive smo poduprijeli, primjerice direktivu o sprječavanju pranja novca i tako dalje. U vašem izvješću vidi se da vi primjećujete da je vrlo bitan program e, suzbijanja e, terorističkih aktivnosti i, i sprječavanja pranja novca. Što se tiče vašeg pristupa, ja ga doista podržavam. A što se tiče oružja i streljiva, mi smo poduzeli neke korake kako bismo e, spriječili pristup materijalima koji su potrebni da, bi se izradile nekakve e, bombe i Isto tako smo nastojali e, spriječiti da dođe do novca kojim je potreban za terorističke aktivnosti. Isto tako smo radili na mjerama za sprečavanje radikalizacije unutar naših e, zajednica i online isto tako, dakle na internetu. Teroristički sadržaj na internetu predstavlja stvarni problem. Budući da na taj način djeluju takozvani vukovi, samotnjaci. I doista cijenim što ste vi u vašem izvješću adresirali sve ove probleme. Isto tako ste posvetili pozornost pitanju žrtava, pravima žrtava i kako pomoći žrtvama. Mi se potpuno slažemo u tom pogledu. Što se tiče komisije, mi prepoznajemo potrebu da se posebna pozornost prida žrtvama terorizma. Možemo govoriti i o drugim mjerama, poslije za vrijeme pitanja i odgovora, ali ono što je prvo bitno je da države članice doista primjenjuju ono što su rekle da će primjenjivati i da primjenjuju direktivu o protuterorizmu, jer vrlo malo država članica doista primjenjuje tu direktivu, direktivu o protuterorizmu. Što se tiče drugog elementa, to je izgradnja otpornosti, mi želimo zaštititi naš javni prostor dakle na svim razinama u javnom i privatnom sektoru i želimo e, da postoje financije koje će omogućiti te mjere. Dakle, tu govorimo o željezničkoj sigurnosti, putničkoj sigurnosti, e, kemijskom, biološkom i nuklearnom e, oružju koje može predstaviti prijetnju. Vi ste to primijetili. To doista predstavlja rizik, to je abstraktni rizik, ali e, on je i stvarni rizik koji može predstavljati rizik e, na ulicama različitih gradova u Europi. Što se tiče kiber prijetnji, to je povezano s ovim što smo govorili, a predsjednik Juncker je u govoru o stanju Unije prošle godine rekao da Europa mora raditi na suzbijanju kiber prijetnji u proteklih godinu dana mi smo zajedno s vama dosta napredovali u pogledu nove europske strategije o kibersigurnosti. Osnažili smo e, našu e, uniju, radili smo na različitim mjerama i doista sam zahvalan na na naporima za izgradnju agencije o kibersigurnosti. Isto tako smo radili na mjerama kako bismo suzbili lažne vijesti. Ove godine u govoru o stanju na Unije prije nekoliko tjedana predsjednik Juncker je najavio daljnje mjere koje se odnosi na ovaj naš zajednički rad. Prvo je komisija odlučila poraditi na suzbijanju internetskog sadržaja koji je vezan za terorizam. Svaki teroristički napad u proteklih 18 mjeseci, odnosno dvije godine, imao je nekakav online element u sebi. Dakle, to su bile ili nekakve upute koje su se davale preko interneta ili e, nekakva glorifikacija koja je onda nakon akta nastupila i to online. Dakle, mi moramo raditi na suzbijanju širenja internetskog sadržaja koji često pogađa mlade ljude. A šteta koja se uzrokuje e, ovisi o vremenu koliko je taj sadržaj bio zadržan na internetu. Na primjer, već u četiri sata se sadržaj koji se odnosi na Daesh i Al-Kaidu proširi i to proširi vrlo brzo E, internetom. I onda to ostvaruje jako veliki učinak, posebice na mlade ljude. Što se tiče naših platformi, tu smo doista napredovali, ali moramo raditi i dalje. Predlažemo tri nove obveze. Prvo bi bilo da bude obvezno da platforme djeluju u roku od jedan sat. Ako dođe do naloga za otklanjanje sadržaja od strane policije ako se vidi da je to jasno teroristički sadržaj. Druga stvar, ako se platforma koristi i to poglavito od strane terorističkih organizacija za širenje njihovog vlastitog sadržaja, onda će postojati obveza da tijela e, država članica razgovaraju i identificiraju i e, aktivne mjere kako bi spriječili da se taj sadržaj ponovno pojavi na platformi. Dakle, moramo imati jasna pravila, jasne zaštitne mjere. I treća obveza koja je jednako važna, a to je da želimo obvezati države članice da, da imaju tijela za provedbu zakona koja će djelovati aktivno. Dakle, nemaju sve države članice E, takvo što. Problem s ovim sadržajem da je taj sadržaj jednostavno migrira i upravo zato sve države članice moraju biti posvećene ovom zadatku. Osim toga moramo, moramo imati jasne, čvrste zaštitne mjere i moramo imati mogućnost e, sudskog preispitivanja. Dakle, imamo jako puno platformi koje moraju surađivati, ali moramo isto tako predvidjeti mogućnost da neki neće htjeti surađivati. I upravo zato ćemo razgovarati sa državama članicama i dogovoriti se oko sankcija u slučaju sustavne nesuradnje. Dakle, nećemo reagirati ako je riječ o jednom izvojenom slučaju da netko ne surađuje, ali ako neka platforma sustavno ne surađuje u ovim naporima, onda želimo imati učinkovite sankcije. U najgorim slučajevima to može iznositi 4% godišnjeg prometa, ta sankcija. Gospodin Juncker je isto tako eh, htio osnažiti naše izborne procese, a to je nešto što je bitno za sve nas. Imamo osam izbora koje će se dogoditi u bližoj budućnosti, a imamo naravno i izbore za Europski parlament. Nemam danas e, ovdje podatke e, koji bi mi pokazali da netko želi ciljano djelovati vezano za te izbore, za neke od tih izbora, ali mi se svakako moramo pripremiti za tu mogućnost i moramo biti svjesni izazova i moramo uspostaviti mjere koje su potrebne kako bismo bili otporniji, kako bi bilo puno teže nekim potencijalnim teroristima, odnosno možda ne teroristima, nego bilo kome ko se želi umiješati u te naše izborne procese. Vrlo je bitno imati bolju suradnju e, relevantna tijela, nadležna tijela moraju surađivati sa tijelima nadležnima za kibersigurnost, sa tijelima nadležnima za sigurnost podataka i sa tijelima za provedbu zakona i isto tako moraju imati mrežu suradnje na razini Europske unije. Političke stranke država članica moraju isto tako zaštititi svoje podatke eh, od hakera. Imamo konferenciju u Briselu koja će se održati 15. i 16. listopada, dakle u Briselu. Ako vas zanima, slobodno nam se pridružite na toj konferenciji. Dakle, tu ćemo objediniti privatni i javni sektor iz različitih država članica. Što se tiče ova dva prijedloga, morat ćemo utvrditi prioritete. E, imamo ograničeni vremenski rok, a moramo ih E, usvojiti do kraja ovog mandata. A naravno nama je u cilju da do kraja našeg mandata riješimo pitanje ovih prijedloga. Ali isto tako moramo misliti i na druge zakonodavne prijedloge na kojima smo radili u proteklih nekoliko mjeseci. Ja bih posebice izdvojio interoperabilnost, budući da je to ključan, bazni prijedlog. Međutim, rizik je da ako se ne složimo oko ovih prijedloga, posebno vezano za interoperabilnost, onda se može dogoditi da ćemo izgubiti jako puno vremena, a to će ići na korist samo onima koji nam žele nauditi. Drago mi je što ste e, posvetili pozornost pitanju provedbe zakonodavstva koje je već usvojeno. Posebice naglasak na dakle primjenu. Primjena je vrlo bitna. Zakonodavstvo je usvojeno, ali primjena nije uvijek e, kvalitetna na, na kvalitetnoj razini. I tu moramo učiniti dodatni napredak. Nekad smo uspjeli učiniti dalji napredak, korak naprijed, ali u nekim drugim područjima i nismo. Često smo govorili o direktivi o imenima putnika. Drago mi je da imamo 17 država članica koje su obavijestile komisiju da potpuno primjenjuju ovu direktivu, međutim neke druge države članice još uvijek to ne primjenjuju i tu moramo učiniti dodatne napore. Isto tako sada moramo raditi sa državama članicama da postignemo potpunu primjenu drugih mjera, primjerice direktiva o direktiva NIS E, čini mi se da samo pola država članica je obavijestilo komisiju o primjeni te direktive. E, što se tiče direktive o policiji, samo jedna trećina država članica obavijestila komisiju da primjenjuje ovu direktivu. Dakle, moramo učiniti više i napredovati u ovim područjima. Još dvije mjere pravne norme. Rok je tek Eh, istekao, prvo direktiva o suzbijanju terorizma, to smo već spomenuli, kad je eh, rok istekao prošlog mjeseca, samo pet država članica obavijestilo je komisiju da potpuno primjenjuje ovu direktivu. Meni se čini da to predstavlja pravi izazov za sve nas i da doista moramo biti bolji, jer svi znamo koliko je ova direktiva važna i države članice se moraju držati. Druga direktiva koja je vrlo bitna iako kontroverzna u ponekim zemljama, a to je direktiva o vatrenom oružju. Samo tri države članice su obavijestile komisiju da primjenjuju ovu direktivu, a to doista nije dovoljno dobro. Svi smo se složili. Imali smo žustru raspravu, ali dogovorili smo se i sada tu direktivu doista treba primjenjivati. Dakle, da zaključim, imamo još puno posla pred sobom. E, svi imamo dosta tjesan gust raspored. E, evo posebice e, naša predsjednica radi na jako puno polja, ali ako budemo usredotočeni, mislim da možemo učiniti puno u preostalom vremenu. Ja sam svjestan tog vremenskog pritiska, ali radit ću svaki dan do kraja trećeg mjeseca kako bih postigao napredak na svim ovim poljima koje sam sad spomenuo i kako bih vam pomogao da vi napravite nekakve smjernice za budućnost. Ja mislim da je to prednost vašeg rada i prednost ovog izvješća na kojemu radite. Ako postavite, definirate nekakve smjernice, e, onda ćete e, postaviti smjer i za ovaj parlament, za sljedeći parlament i za sljedeću komisiju. I jedan osobni komentar za kraj. Ja mislim da je vrlo bitno da sljedeća komisija, kako god ona bila sastavljena, bude posvećena sigurnosnim pitanjima. To mogu reći, to neću biti ja, ali netko bi trebao biti tu i raditi na ovom području. Jer moramo zajedno raditi učinkovito na ovom polju. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Hvala lijepa, povjereniče. Hvala što ste s nama podijelili svoje mišljenje i analizu. Jasno ste nam e, opisali što se događa, vidimo da ima i određenih kašnjenja. Također ste podijelili s nama svoj pogled na budućnost i prioritete. Hvala vam na tome. Vi ste jedan realist, pragmatist i u to smo se ponovno uvjerili i danas. A sada, bez daljnje odgode, dajem riječ Helgi Stevensu, izvjestiteljici. Ona je htjela iznijeti neke napomene, a možda ima i pitanja. Izvolite. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste collega's, meneer de commissaris, ik wil u heel hartelijk danken voor uw uitgebreide uiteenzetting. Najljepša na o ovo istrpnom predstavljanju. Zaista je e, bitno što smo čuli. E, što ste sve ispunili? Ovdje ste nam rekli kako je stanje i što su zemlje e, članice učinile pri primjeni nekih direktiva i tu se pokazalo da postoji nekih problema i to je šteta čuti jer postoje neke zemlje e, članice koje još kasne i kaskaju sa primjenom europskih propisa. No, to ne razumijem kod ovog, e, kod ovog tematskog područja sigurnosti, jer kako zemlje članice mogu e, na, riskirati sigurnost naših građana. Yes razlog e, financije, e, previše direktiva, možda se zemlje članice e, ne snalaze u tome, možda im treba više pomoći i treba li im financijska potpora ili je nešto drugo što tu igra ulogu, to me zanima zašto zemlje članice nisu u potpunosti ispunile svoje obveze i teško mi je shvatiti e, da zemlje članice ne žele sudjelovati i surađivati po pitanju sigurnosti jer to je situacija u kojoj svi mogu samo dobiti. Što se tiče EPA ureda Europskog javnog tužitelja. To je prioritet i njegovi e, ovlasti trebaju biti proširene i treba također ga ovlastiti da e, ima e, mogućnosti i ovlasti u borbi protiv terorizma. I već je sigurno e, zašto želimo nešto dalje gurati ako znamo da ćemo tu imati već u vijeću problema. Nacionalni stručnjaci i državni odvjetnici ne žele uopće takav ured e, javnog, Europskog javnog tužitelja. Što e, mislite o dodavanju ovlasti takvom uredu i vidjet ćemo i da će mjeseci još surađivati i hvala vam na vašem doprinosu na sastavljanju ovog izvješća i vaš doprinos je bio zaista hvale vrijedan. Excuse um, Hvala lijepa. Hvala na trudu koji ste uložili u pripremu ovog izvješća. Što se tiče vaših napomena, prvo implementacija. Slažem se, mislim da je to jedan e, ogroman izazov. I nadam se da smo u proteklih nekoliko mjeseci uspjeli nešto postići, a vaše izvješće bi moglo biti dio toga, a to je da imamo mjesečna izvješća i također događanja poput ovih na kojima e, naglašavamo da postoje određeni nedostaci u provedbi. Za posljednje, posljednje izvješće će izaći i ono će navesti sve direktive u kojima kod kojih je došlo do zastoja u implementaciji i tu smo pokrenuli i postupke i tu vidimo da treba neke stvari poboljšati. Ja posjećujem pojedinačne države članice i u njima uvijek sustavno govorim o tim pitanjima kada postoji problem sa provedbom određenog zakonodavstva. I potičem i druge da to rade. Mislim da trebamo javno progovoriti o tim problematičnim područjima. E sada zašto se ti problemi uopće pojavljuju? Mislim da ovdje nije riječ o, o namjeri, o namjernom djelovanju, ali nekim državama je teže e, implementirati direktive. Dakle, moramo potaknuti države da ostvare napredak, moramo o tome javno govoriti, ali moramo im i pomoći. Primjerice, komisija nudi tehničku pomoć, tehničko savjetovanje, ponekad i financijska sredstva, ali pokušavamo također osigurati potporu među kolegama, među državama članicama, jer neke države članice su malo naprednije od drugih i mi želimo da one države koje su naprednije pomognu onima koje su manje napredne. Imamo dakle te različite mjere i također imamo političku podršku koja se može pružiti kroz podizanje e, svijesti, kroz naglašavanje napretka. Nadam se da ćemo ovaj mandat završiti i da ćemo na kraju imati puno E, bolju stopu implementacije kada je riječ o tim ključnim direktivama. Zatim što se tiče EPPO-a, prvo što ću reći jest da, je, da to nije novi prijedlog. Predsjednik Juncker je o tome govorio i posljednje prošle godine u govoru o stanju Unije. To je jedan prijedlog koji gleda na budućnost i stoga je dobro da o tome razmišljate u kontekstu svojeg rada i svojeg izvješća jer se ona također, bavi budućnošću. Ali u ovom trenutku sam želim da i da Eurojust dobije potporu u svojem svakodnevnom djelovanju. Eurojust mora imati resurse i sposobnosti za djelovanje. I zabrinut sam, odnosno želim da se dodatno snaže alati koje smo razvili i na kojima sada radimo kako bismo pomogli pri prekograničnim, prekograničnom kaznenom progonu. Dakle, Europski istražni nalog je jedan od takvih alata kojim je potrebna naša podrška. I prijedlozi koji se odnose na pristup e-dokazima su ključan dio čitave priče. Sve više dokaza koji su potrebni za uspješan kazneni progon u ovom području E, su zapravo elektronički dokazi i često se nalaze u drugoj jurisdikciji, što znači da su vam potrebna pravila kako biste olakšali pristup takvim dokazima i suradnju. I nadam se da ćemo ostvariti napredak i po tom pitanju. Eto, to, to bi bile, bile neke od kratkoročnih planova, a što se tiče dugoročne perspektive, razvoj EPPO-a, uključuje mogućnost e, bavljenja fragmentacijom istraga diljem kada je riječ o ovim ključnim pitanjima, pogotovo kada je riječ o borbi protiv terorizma. Dakle, moramo se sada fokusirati na kratkoročne mjere, ali i ova srednjoročna perspektiva je također korisna. Hvala lijepa povjereniče. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Katarina Kinić je prva. Izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice i također želim zahvaliti povjereniku što je danas došao na sastanak i rekao nam o svemu što se događa i o poslu koji se obavlja, to je doista impresivna Osobno mislim eh, da je sjajno što pijete kavu, evo eh, to kažem kao talijanka. Ne morate piti čaj. Čestitam vam na poslu koju obavljate i činjenica da ste došli ovdje osobno nam reći o svemu što radite i je izvrsna i drago mi je što ćete poslušati naša pitanja i što ćete čuti kako smo mi napredak ostvarili. Mislim da time jačamo našu predanost. Imamo dakle nove prijedloge, novo zakonodavstvo o kojemu ste pričali. Vidimo da se stvara jedna nova slika i da se jača okvir za sigurnost, a građani Europe upravo to i traže. Nažalost, e, čini se da države članice ne ispunjavaju očekivanja svojih građana jer imamo kašnjenja sa provedbom zakonodavstva čiji je cilj postići usklađivanje i suradnju između raznih tijela, a suradnja je neophodna ako želimo uspješno suzbijati prekogranične terorističke aktivnosti. Drago mi je što su postignuti određeni kompromisi, primjerice oko pitanja interoperabilnosti, jer to je jako osjetljivo pitanje. I važno je za borbu protiv onih najtežih kaznenih djela. Nakon ovih eh, uvodnih napomena, voljela bih prokomentirati i neke specifične elemente, primjerice govor mržnje i propagandu na internetu. Ovaj prijedlog da se u roku od sata vremena mora ukloniti e, sav sadržaj koji spada u te kategorije, dakle u kategorije poticanja na mržnju i tako dalje. Smatrate li da je E, tehnički izvedivo to učiniti u roku od sat vremena. Što je sa malim poduzećima, malim platformama koje nemaju toliko resursa kao velike platforme? Hoće li one moći ispoštovati taj rok? I hoćemo li moći, hoće li nam taj prijedlog omogućiti da riješimo situaciju u kojoj se sadržaj ukloni sa jedne platforme, međutim nakon toga migrira i ubrzo se pojavi na drugoj. Dakle, kako ćemo riješiti taj problem i kako Interpolove jedinice za uklanjanje sadržaja to mogu učiniti i kako će se prijavljivati nezakonit sadržaj. Hvala vam što ste uspjeli pregledati amandmane na naše izvješće. Kao što ste rekli, ima ih jako puno, ali tu je uložen velik trud i nadam se da će ti amandmani na kraju e, biti jedan koristan doprinos. Također slažem se s onime što je rekla predsjedateljica da trebamo zadržati portfelj za sigurnost i on mora doći sa vlastitim resursima. I još nekoliko kratkih komentara. Zaštita žrtava, to nam je svima izuzetno važno. Predloženo je dakle da se uspostavi Europski koordinacijski centar koji bi pružao pomoć žrtvama i voljela bih čuti što vi mislite o tome. Naravno, rekli ste da trebamo razlikovati terorizam i migracije i zanima me što mislite o sprječavanju radikalizacije. I što je sa radikalizacijom u zatvorima? Kako ćemo riješiti taj problem? U amandmanima se o tome govori i postoje određeni prijedlozi, ali zanima me što vi mislite o tome. Hvala Katarina. Povjereniče, izvolite. Hvala na ovom nizu pitanja. Pokušat ću odgovoriti na njih i vjerojatno će se neka od pitanja ponoviti pa ću kasnije moći ponuditi više detalja. Prvo što se tiče interoperabilnosti. Kao što sam spomenuo u uvodnom izlaganju, mislim da je to doista jako važno i nadam se da ćemo uspjeti e, dovršiti naš rad na tom području. Ja znam da je to jako kontroverzno i da neke ljude to jako brine, međutim, volio bih da sagledamo stvar iz druge perspektive, da se sjetimo zašto smo uopće počeli s time. Pa zato što su oni koji su na prvoj liniji obrane, e, policijski službenici i drugi, oni čiji je posao danas štite, kada smo ih pitali kako vam možemo pomoći, oni su nam odgovorili da se svakodnevno susreću sa jednim te istim problemom, a to je da mreža europskih baza podataka je previše komplicirana, previše teška za korištenje i da im ne pomaže pri obavljanju njihovog posla. Dakle, nismo ja ili netko drugi u komisiji sjedili u uredu i razmišljali što bismo mogli novoga napraviti, pa smo onda pripremili taj prijedlog. Ne, već su nam oni na terenu rekli da se susreću s tim problemom i da im treba pomoć. Nakon toga smo analizirali postoje li tehničke mjere, odnosno tehnologija, informatička tehnologija koja bi mogla biti, mogla ponuditi rješenje. I srž ovih prijedloga nije uzbudljiva za one koji razumiju te stvari. To su tehnički prijedlozi o korištenju tehnologije kako bi se informacije koje se već nalaze u bazi, koje se nalaze u bazama podataka mogle brže i učinkovitije izvući iz tih baza podataka uz poštovanje postojećih pravila o zaštiti podataka, o privatnosti, o pristupu i tako dalje. I o tome je riječ. tijekom rasprava o ovome, to se e, povezalo sa nekim drugim zabrinutostima. I meni je to jasno. Međutim, oni koji čitaju ove prijedloge moraju zapamtiti kako su oni nastali i moraju se zapravo fokusirati na ono što se nalazi u samom prijedlogu. I ja ću rado ovdje ili bilo gdje drugdje i detaljno proći kroz te prijedloge, kroz sve tehničke elemente, jer zabrinutost koja je izražena mislim da nije utemeljena u samom prijedlogu. Neki se brinu oko toga što bi se moglo dogoditi u budućnosti, hoće li zbog e, tog prijedloga doći do profiliranja, do ekstenzivnog rudarenja podataka, i shvaćam zašto to neke ljude brine, međutim, po meni za to nema razloga u ovim prijedlozima. Eto, to sam samo htio reći, ponuditi kao kontekst. Rado ću ponuditi dodatne detalje o toj temi danas ili bilo koji drugi put. Zatim smo čuli pitanje o prijedlozima čiji je cilj uklanjanje nezakonitog terorističkog sadržaja s interneta. Želim biti jasan, postoje različite vrste štetnog sadržaja na internetu. I naravno da ne postoji jedno jedinstveno rješenje koje se odnosi na sve te sadržaje. Imamo lažne vijesti, dezinformacije i tu koristimo određen niz mjera ne fokusiramo se na određeni sadržaj i ne tražimo nikoga da procijeni je li on istinit ili nije, ali smatram da možemo promicati veću razinu transparentnosti političkog diskursa na internetu. Trebamo znati odakle dolaze podaci koji je izvor informacija i povjerenica Gabriel i Jurova upravo to žele postići ali postoje i postoji sadržaj koji nas treba zabrinjavati. Primjerice, sadržaj koji je usmjeren na seksualnu eksploataciju djece. I tu već na europskoj razini sa državama članicama imamo dogovor i postoje platforme koje se bore protiv takvog sadržaja. A sada imamo nove prijedloge čiji je cilj zbijanje terorističkog sadržaja. I tu je, imamo jasnu definiciju terorizma te mjere se ne primjenjuju na govor mržnje. Jer su tu definicije puno manje jasne. I moramo prihvatiti da različite države imaju različitu povijest i tradicije i svaka država ima vlastiti pristup toj temi govora mržnje. Njemačka je uvela zakonodavstvo, neke druge države nisu. Dakle, na europskoj razini ne postoji konsenzus oko definicije govora mržnje i stoga ne možemo na europskoj razini imati zakonodavstvo o tome. Međutim, definicija terorizma postoji, imamo i u ovu definiciju, definiciju iz direktive o borbi protiv terorizma i stoga se tu možemo ograničiti na e, teroristički sadržaj i uvesti posebne mjere. Vi ste govorili o, ovoj mjeri o, e, koja se odnosi na sat vremena. Dakle, kada pravosudno tijelo države članice identificira materijal kao nezakonit. To tijelo obavijesti internetsku platformu, uručio joj nalog i platforma u roku od sat vremena mora izvršiti taj nalog. Zapravo mislimo da ta mjera pomaže malim platformama, jer u ovom trenutku platforme djeluju u skladu sa svojim uvjetima rada. Neke platforme imaju velik broj osoblja, što je sjajno jer mogu brže reagirati od malih platformi. One nemaju e, jednako toliko resursa i njima je teže djelovati brzo. Ali mi ne tražimo da platforma analizira je li određeni sadržaj u skladu sa njezinim uvjetima rada, već je ovdje riječ o zakonskom nalogu u kojemu piše jasno da je određeni sadržaj nezakonit i da ga treba ukloniti. Dakle, platforma samo treba ukloniti sadržaj, ne mora provoditi analizu. Naravno, to znači da moramo imati na snazi jako dobre zaštitne mjere. I ja mislim da naše mjere koje smo predložili e, doista jesu čvrste i snažne, puno snažnije od postojećih. Moramo imati obvezu transparentnosti i mehanizme za pritužbe i sudsko preispitivanje. Dakle, ako je određeni sadržaj uklonjen, a za to ne postoji dobar razlog, onda se možete žaliti i mislim da je nužno osigurati takvu transparentnost, iako mislim da se terorističke organizacije neće previše žaliti kada im netko ukloni sadržaj, ali ako doista dođe do istinske pogreške, sadržaj se može ponovno vratiti na stranicu. Europol i dalje treba imati ključnu ulogu. Europol ima, kao što ste rekli, svoju zasebnu jedinicu koja je jedan sjajan resurs i želim ih pohvaliti i nadam se da će oni i dalje pružati stručno znanje i podršku državama članicama koje se suočavaju s ovim izazovom. Žrtve e, o tome mogu detaljnije poslije ali da to je jedan ključni prioritet i pozvali ste me zapravo i na sastanak ovog odbora kada smo raspravljali o mjerama koje ćemo uvesti kako bismo pomogli žrtvama. Imaćemo i pilot projekte i ponavljam, prvi korak, osnovni korak jest da države članice implementiraju direktivu o borbi protiv terorizma i odredbe koje se tiču e, zaštite žrtava. Što se tiče radikalizacije, to je jedna od tema koja se pojavila protekle godine unutar radne skupine o borbi protiv radikalizacije. U toj radnoj skupini imamo stručnjake iz civilnog društva, ali također i iz javne uprave, iz središnjih uprava. Oni su usporedili svoje, svoje prioritete i nećete se iznenaditi što su zatvori jedan od eh, glavnih prioriteta. Jutro sam na vijestima ponovno vidio nešto što se dogodilo u Španjolskoj i što nam ukazuje da je važno obuzdati radikalizaciju u zatvorima imat ćemo sastanke o tome i također imamo i novu platformu za borbu protiv radikalizacije koja će biti lansirana krajem ovog mjeseca. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Hvala povjereniče. Ongen i jasna objašnjenja i pojašnjenje perspektiva pokazuje da moramo još kod interoperabilnosti dati veći, uložiti veći trud. Sada e, e, riječ ima izvjestiteljice. Hvala vam predsjednice i hvala povjereniče na svim ovim informacijama. Vi ste govorili o Španjolskoj i o radikalizaciji u zatvorima ako su podaci koje imamo točni. U 40% slučajeva radikalizacije u Španjolskoj u, zatvori, u zatvorima to je e, e, pokazalo se da su to ljudi koji su radikalizaciju prošli već prije i da je njih zapravo u zatvorima bilo lako ponovno e, ciljati i na njima izvršiti daljnju radikalizaciju. Dakle, u 40% slučajeva je bilo tako. Kako dakle osobu koja je e, prošla taj proces radikalizacije e, obuhvatiti u zatvoru, to, to je onda vrlo, vrlo lako. Vi ste isto govorili o e, povlačenju sadržaja nakon sudskog naloga ili policijskog naloga. E, molim vas, e, recite nam nešto više o tome, jer nije isto kad dobijete nalog od policije i nalog od suda. Dakle, to ne može biti isto. Imamo ovdje administrativni nalog, upravni nalog, a s druge strane sudski nalog. Što se tiče ovog jednog sata, da bi platforme povukle sadržaj, e, mislim da je to vrlo dobro, a to isto tako znači da e, je već prije taj sadržaj e, proglašen nezakonitim. E sada, kad e, imamo takve intervencije na podacima ili nekakvoj osobnoj komunikaciji, u vremenu kad još nismo imali internet, Sudski e, postupak je bio vrlo, vrlo bitan. Prije 30 ili 40 godina imali smo telefonske veze i to se sve ručno radili i e, bio je tu sudac uvijek i onda bi se pokazalo, evo vidite, to su te komunikacije koje su zabranjene. A kako ćete sada imati sudsku kontrolu kad imamo takve masovne, masivne podatke, kad imamo takav protok podataka i kad imamo toliko osobne komunikacije. Kad govorite o direktivi o suzbijanju terorizma, to je ključan instrument koji je trebao biti transponiran do 12. mjeseca. E, dakle, vi govorite da samo pet država članica primjenjuje tu direktivu. Što to znači da su oni formalno prenijeli tu direktivu u svoje zakonodavstvo ili vi na temelju sadržaja vidite da oni doista primjenjuju ti direktivu. Zanima me je li to u teoriji ili u praksi. Evo to me doista zanima budući da je, da je riječ o ključnom instrumentu. I ako imamo dobre informacije možemo onda i mi nešto učiniti. Isto tako, vi ste rekli da nećete biti povjerenik. Ma tko zna hoćete li vi biti povjerenik ili ne? Merci, Maite. Hvala, Majte. Možda e, e, bih mogla dodati još nešto zemlje članice koje su provele direktivu u zadanom e, roku. Što će komisija učiniti e, kao čuvarica e, ugovora? Ne znam tko će me naslijediti, ali nadam se da netko hoće, to je ključno. Što se tiče pitanja, evo idemo od kraja izvješće koje ćemo objaviti idući tjedan. U detalje će obraditi instrument po instrument gdje smo o objavama. E, dakle, prvo ćemo se osvrnuti na formalne objave. Što se tiče borbe protiv terorizma, e, kod te direktive e, ljudi su dobili rok no kad je prošli mjesec eh, bio krajnji rok, samo pet zemalja članica je ratificiralo eh, taj, tu direktivu. Nadam se da su zemlje članice napredovale u primjeni mjera iz ove direktive. Često postoji zaostatak između eh, formalne objave i konkretne provedbe E, mjera. No, trenutačno ne znam. Ja samo e, uključujem alarm jer ovo je iznimno bitna direktiva i moramo je provesti. Moramo e, da vidjeti to da zemlje članice koje su formalno upozorene ubrzaju proces. Sada pitanje sada izazova za ilegalni e, teroristički sadržaj. E, zemlje članice po svojim zakonima su e, ovlastile nadležna tijela koja mogu donijeti odluku o naredbu o povlačenju, no kažemo ako postoji pitanje ili, ili žalba ili od strane platforme ili onoga koje je proizveo sadržaj, e, kojem je internetski sadržaj uklonjen da ipak reviziju treba e, obaviti sudskim putem. Pokušavamo uravnotežiti e, potrebu za brzim djelovanjem, odnosno brzim uklanjanjem sa potrebom da se zaista provede temeljit sudski postupak. Evo, to je naš cilj. Može, mogu, mogu poslije u detalje. Što se tiče radikalizacije u zatvorima, slažem se. Rekli ste e, e, opis e, koji je zaista dobar. I imamo problem publike koja ondje je zarobljena. nisu svi oni koji su radikalizirani u zatvoru otišli onamo nisu završili u zatvoru zbog svojih uvjerenja ili aktivnosti vezanih za terorizam. Često pojedinci koji uđu u taj krug su u zatvoru i radi drugih zlodjela. Mnogo je ljudi koji su u zatvoru završili radi manjih prekršaja koji nemaju veze sa terorizmom i onda su oni uhvaćeni u mrežu e, pojedinaca koji žele širiti svoje radikalne poglede. Nema čarobne formule, zato različite zemlje članice pokušavaju to riješiti na različite načine. Neke pokušavaju okupiti e, radikalizirane pojedince, neke ih razdvajaju. Mi pratimo što zemlje članice rade, koje pristupe imaju i mi ćemo iduće godine izvijestiti i e, raspravit ćemo to s vama i o ostalima. Imat ćemo otvorenu raspravu o tome što možemo naučiti iz e, raznih nacionalnih iskustava. Mi e, financiramo programe za suzbijanje radikalizacije u zatvorima. I pogledat ćemo treba li još novca, da li se taj novac smisleno rabi, no najbitnije je da učemo iz drugih e, i različitih iskustava zemalja članica. Hvala, povjereniče. Sada e, kolegica potpredsjednica Valencijana ima riječ. Puno hvala povjereniče što ste došli. Hvala na vašem radu. I kao što ste rekli, vaš rad će ostati tu. Bez obzira na to tko će vas naslijediti, tko će biti sljedeći parlamentarni zastupnici, to nitko ne zna, hoćemo li biti ovdje ili ne. Ali rad će ostati. Ono što mene zabrinjava u posljednje vrijeme, a to ima veze sa mm, borbom protiv terorizma na javnoj agendi. ono što Europska unija radi e, je da uvijek reagira nakon nekakve katastrofe, nakon nekakvog atentata. Onda tenzije rastu i djelujemo, ali kad nemamo nekakvih atentata koji se događaju oko nas, iako se negdje drugo zasigurno događaju, ali kad se ne tiče izravno nas, onda jednostavno osjetljivost društva pada i to nestaje iz javne agende, iz političke agende i mi onda počinjemo govoriti e, to su onda više elitne debate, a to je vrlo, vrlo loše jer mi moramo izvršiti pritisak na države članice da počnu primjenjivati direktive. Ja znam da je terorizam jedna vrlo, nesretno pitanje za političku agendu. Bolje je da ne moramo govoriti o tome. Ali loša stvar i loša vijest je da je terorizam prisutan i da mi govorimo o terorizmu samo kad se to nas izravno tiče. I upravo zato e, javne debate na nacionalnoj razini E, jednostavno prestaju govoriti o terorizmu kad se ništa ne događa. Međutim, mi ne možemo ići naprijed samo onda kad smo izloženi primjerice bombama. Uh, well, I 100% agree. Slažem se. E, nešto e, što smo već prije raspravljali jeste potreba da se maknemo od pristupa stani kreni ovih problema. A ako je niz godina nakon e, terorističkog čina u New Yorku 2001. E, moramo se odmaknuti od e, tog principa stani kreni. Već ste spomenuli da za učinkovitost je potreban dugoročan pristup, a drugi rizik jeste ako samo reagirate u trenutku nekog ili odmah nakon nekog čina, postoje način da krivo postupite. Ne samo da vam e, treba e, dugoročna strategija rješavanja problema, već trebate imati dugoročnu perspektivu formiranja politika jer e, način e, djelovanja samo nakon terorističkog čina možda nije najbolji način dugoročnog e, oblikovanja politike. Vi radite dakle na tome, vi gledate i promatrate problem u dubini i mi komisiji pokušavamo raditi i dalje radimo na tome da e, se e, udobimo problem, da e, pogledamo dugoročnu perspektivu i što učiniti. I mislim da vaša suradnja sa zemljama članicama mora biti oblikovana na isti način. Nije dobro da se svi uzbunimo oko nečeg e, donesemo nekakav akt i mislimo da smo riješili problem. Ne, nismo ga riješili. Morate mm, iz mjeseca u mjesec se baviti problemima i neki od problemi koji uzrokuju terorizam su iznimno duboki. Ne možemo mm, misliti samo o tim izazovima u europskim okvirima, moramo ih e, rješavati i e, na osnovu utjecaja na naše zemlje i lokalne zajednice, no tu je bliska veza između onoga što se događa na našim ulicama i e, u nekim udaljenim krajevima, kontinentima. I mislim da je zato angažman unutar europskih institucija e, komisije i e, Europske službe za vanjske djelovanje, e, da je to bitno jer moramo podupirati svoje partnere, prijatelje u prekomorskim zemljama kako bi oni suzbili radikalizaciju u svojim zemljama. U zadnje 3-4 godine smo mobilizirali 2 milijarde eura pomoći zemljama, susjedima i e, prijateljima diljem svijeta kako bi se oni borili u svojim zemljama protiv radikalizacije i e, rađena terorizma. E, evo sad E, idem e, u nadležnost drugih odbora, ali to je iznimno bitno i u idućem VFO moramo paziti e, da imamo dovoljno sredstava za takve projekte Dakle, ne samo za sigurnost za Europske unije, unutar i na granicama Europske unije, ali i za suradnju i pomoć prekomorskim zemljama. Hvala povjereniče Đulen. Sada ću dati riječ e, trima govornicima koji su se javili za riječ. Naši razgovori dobro teku. Imamo još nešto vremena, no... E, e, Elenino pitanje, to je političko-sociološko pitanje, ali proračunsko pitanje. Možda mogu dodati još jedno pitanje. Često se susrećete sa vladama, predstavnicima vlada, zemalja, članicama. Neke zemlje su više pod utjecajem terorističkih činova, a neke manje. Ja sam francuskinja i ja živim u društvu gdje postoji i prijetnja, ali i e, otpornost. Svugdje mogućnost e, napada posvuda, na kolodvorima, u bistrojima, na ulici Francuska je zaista e, svakodnevno suočena sa terorističkim prijetnjama. I kod vaših kontakata sa zemljama koje nisu toliko pogođene, ali koje su solidarne po ovom pitanju. Bitno je da s njima surađujemo i moramo naći e, odgovor i to e, traži e, vremena. Ne morate to sada komentirati, gospodine povjereniče, ali ću riječ Terezi Jimenez. Ne, ne, htio bih odgovoriti iz svog iskustva. Ne znam je li to odmah odgovor na pitanje. E, diljem zemalja članica osjećam usredotočenost na sigurnosna pitanja. One formuliraju e, prioritete drugčije u, svaka, drugčije u svakoj zemlji članici, no suočavaju se sa sigurnosnim izazovima koje utječu na naše vrijednosti e, i na svakodnevni život naših e, građana. To je niz izazova od terorizma preko e, kiberterorizma gdje i postoji politička manipulacija izazvana e, putem e, informatičkih i računalnih tehnologija. Vidimo prijetnje koje dolaze ili izvana ili kad kad e, unutar zemalja. I to sve postavlja izazov našem načinu života i organizaciji zajednica i zato bez izuzetka vlade e, se e, bave ovim problemom, žele ojačati svoj odgovor i bez izuzeće vlade podupiru ideju da treba biti više kolektivnog napora kako bi se suočili s ovim izazovima u nekim područjima još se, raspravlja o subsidijarnosti tko što radi, no u ovom području ja osjećam, ispravite me molim vas ako griješim, no iz e, razgovora sa zemljama članicama ja osjećam jaki konsenzus da e, zemlje članice i njihove vlade su prve na e, crti obrane, odnosno sigurnosti naroda, shvaćaju da one i moraju s drugima kolektivno surađivati, jer to su po, po definiciji prekogranične e, transnacionalne prijetnje i ugroze koje prelaze i granice Europske unije i mjere e, za suzbijanje takvih dijela moraju imati i e, vanjsko-politički fokus i pokušavamo naći e, način kako bismo za sve naš recept kako pomoći građanima da ostanu sigurni. Ne kažem da nema izazova, upravo smo njima raspravljali, no postoji zaista veliki politički angažman. Hvala. Izvolite, kolegica. Hvala predsjednice, hvala povjereniku, hvala što ste došli ovdje, hvala na posvećenosti svom poslu, hvala na jasnoći s kojom govorite i hvala što tako blisko s nama e, surađujete. E, govorili ste o žrtvama, o puno različitih pitanja. E, hvala i gospođi Valencijanu koja je govorila isto tako o ovoj temi koja je meni jako važna. ja sam vidjela kako se javni diskurs odnosi prema terorizmu. E, I naravno ovo što ste vi rekli, vrlo bitna je ta emocionalna reakcija koja onda uvjetuje e, politički rad. Međutim, e, na taj način gubimo na prevenciji, gubimo na zaštiti i onda ne možemo suzbiti terorizam. Jer čim mi popustimo, čim se opustimo, mi njima zapravo poklanjamo priliku, poklanjamo im vrijeme. I upravo zato nikada ne smijemo se opustiti. Hvala vam što ste pohvalili naše izvješće o terorizmu e, i drago mi je što su ovdje kolege iz različitih političkih grupacija. Želim reći svima, kao što je rekla Natali, kao što je rekla Elena, činjenica da nema terorističkih napada, to ne znači da ne trebamo imati ozbiljan i praktičan i ne ideološko izvješće. Govorili smo i o zračnim lukama, policijama i tako dalje. Dakle, to je stručno izvješće. Tu nije riječ ni o kakvoj ideologiji. Mi e, tu jest imenujemo naravno neke terorističke grupacije, daješ i tako dalje, ali tu nije riječ o ideologiji. Tu je riječ o povredi ljudskih prava. Terorizam je povreda ljudskih e, prava. I upravo zato je bitno imati taj politički konsenzus. Ja mislim da još uvijek e, ljudi ideološki pristupaju sigurnosti, a to nije dobro. Mislim da to nije dobar pristup. Možemo govoriti o migraciji i terorizmu, a ne misleći da su migranti teroristi, jer to oni nisu. Ali on je loši će iskoristiti apsolutno sve, apsolutno sve e, pukotine, sve rupove. Upravo zato moramo biti ozbiljni u svom radu. Hvala vam na svemu što ste govorili o žrtvama. Isto tako ste spominjali i glorifikaciju. Govorili ste o govoru mržnje. E, dobro, tu nisam baš razumjela crvene linije i voljela bih još jednom razgovarati o ovom, upravo zato što je to vrlo osjetljiva pitanja, pitanje u mojoj zemlji, u Španjolskoj. I pitanje žrtava je isto tako bitno u mojoj zemlji. još jedna stvar. Jedan pododbor o sigurnosti mislim da bi pomogao e, da se doista počne primjenjivati direktiva o suzbijanju terorizma. Jer vidjeli smo da nemamo prave implementacije budući da države članice nevoljko e, se bave pitanjem e, sigurnosti. Oni se tek počnu baviti time kad fokus bude na tome, dakle kad se nešto ozbiljno dogodi, kad se dogodi nekakav teroristički napad. Isto tako imamo e, terorista, primjerice teroriste, u, imamo jednog u Belgiji koji, e, za kojeg je izdan nalog za e, izbacivanje iz zemlje, međutim ta osoba nije e, izbačena, dakle taj se nalog jednostavno nije proveo i upravo to je isto tako veliki problem. Moramo pogledati u oči tom problemu jer nemamo pravu sudsku suradnju, pravosudnu suradnju u takvim pitanjima. Za, dans la foulée, si le commissaire m'y autorise, je passe la parole Hvala vam, Tereza uz suglasnost e, povjerenika možemo odmah prijeći na sljedećeg govornika, pa nakon toga na sljedećeg. Idemo sa tri e, govornika. To neće biti takav ping-pong kao što smo sada imali, ali evo, e, čisto zbog vremenskog rasporeda. Hvala predsjednice, hvala povjereniče, hvala što ste s nama ovom prigodom. Uvijek je vrlo zanimljivo kad vi nam dođete u posjet i kad možemo s vama razgovarati. Evo cijela ova ideja o Europske unije, to je bio zapravo projekt mira. Projekt mira kako bismo osigurali da naši građani da se osjećaju sigurni i mislim da je to prekrasna ideja. Ja mislim da je to najvažniji aspekt. Mi jednostavno moramo surađivati. To je doista bitno, posebice u ovakvim vremenima u kakvima sada živimo. Nekoliko pitanja je iskrsnulo koje sam i ja uh, htio htjela postaviti, kako se primjenjuju direktive, kako se primjenjuje direktiva PNR, PNR. E, rekli smo da bi primjena trebala ići do proljeća 2018. a to se jednostavno nije dogodilo. Naše direktive se ne primjenjuju i mislim da je to suludo. E, to se događa po pitanju više direktiva. Što se tiče radikalizacije. To je izrazito bitno pitanje. U ovom domu često govorimo o internetu. Kako možete iskorijeniti propagandu, kako ćemo to učiniti i dosta smo dobro napredovali. Sljedeće pitanje su zatvori, o tome isto tako često govorimo. To mora biti žarišna točka za nas. Čitala sam u francuskim medijima da otprilike 40 osoba koji su osuđeni za terorističko dijelo, e, da će ih se vrlo uskoro pustiti na slobodu. Francuski državni odvjetnik govorio je da postoji radikalizacija u zatvorima i da su osobe koje su bile u zatvoru e, puno radikalnije nego što su bile prije ulaska u zatvor. To kaže sam državni odvjetnik. I moramo adresirati. Neke države članice nisu uspjele po pitanju integracije. Znam da je to nacionalno pitanje, svjesna sam toga, ali gledam Švedsku. Švedska ima jako puno marginaliziranih područja gdje imate djecu, mlade, koja žive okružena nasiljem, e, puca se gotovo svaki dan, e, pale se automobili. Jedno izvješće je upravo objavio pravobranitelj za djecu. U tom izvješću se govori o tim problematičnim područjima o, i o pitanju radikalizacije u tim područjima, jer ti ljudi žive u području u kojem nema nikakve nade. Evo, Švedska je dakle jedan dobar primjer. E, eksportiramo li mi teroriste u druge zemlje, jer to će onda biti i vaš problem. Hvala, gospodine Frunđulica. Žao mi je što sam kasnio, ali preklapaju se mnogi sastanci. E, gospodine povjereniče, hvala vam što ste došli. Imam tri pitanja. Prvo pitanje, mislite li da Europska unija treba novo zakonodavstvo s obzirom na prevenciju i suzbijanje terorizma? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, sigurnost i sigurnosna pitanja su u nadležnosti država članica, uglavnom. Ali što mislite, kako bi Europska komisija mogla tražiti od država članica da dodjele veća financijska sredstva borbi protiv terorizma. Dakle, više financijskih sredstava, više ljudstva, više tehničkih resursa, jer neke države članice su u tako jako lošem stanju i ne mogu se boriti s ovom prijetnjom. Treće pitanje, kako je moguće spojiti baze podataka? Treba nam standardizacija. Vi znate da sigurnosne službe moraju imati pristup svim bazama podataka Europske unije. Jer imamo toliko baza podataka, imamo Schengen, imamo razne baze podataka, a te baze podataka nisu međupovezane. To moramo postići i samo na taj način možemo prevenirati i suzbiti terorizam. Hvala vam. Imate riječ. Možete odgovoriti na pitanje. Hvala svima. Prvo želim reći to. Hvala svima što ste angažirani na ovim pitanjima, što radite u ovom odboru i hvala vam na ovom izvješću. Ja mislim da je izvješće vrlo bitno. Eh, iz mnogih razlik, razloga i gospođa Jimenez je navela neke. Mislim da smo tako dobili dugoročnu perspektivu, a to moramo utemeljiti na nekim praktičnim razmatranjima. Ali isto tako ne možemo biti ograničeni samo na kratkoročne prijedloge. Mi moramo imati dugoročan okvir kako bismo dali smjernice sljedećem sljedećoj komisiji, sljedećem parlamentu, ali vi možete e, ustanoviti jedan okvir i morate biti ambiciozni u tome. Slažem se da moramo biti oprezni. I da moramo uzeti u obzir sve razne e, probleme s kojima se suočavamo, teroristička aktivnost, govor mržnje i tako dalje. Ovo što mi radimo je odgovor na ekstremni terorizam džihadista. Međutim, to nije jedini izvor terorističke prijetnje. To zasigurno nije jedini izvor e, mržnje koje, smo izvrgnuti. Imamo e, recentne slučajeve koji su povezani sa ekstremnom desnicom i moramo biti spremni na izazove koji dolaze sa bilo koje e, strane radikalna desnica, radikalna ljevica, dakle prijetnje koje dolaze sa svih strana, a koje bi mogle ugroziti naš način života. Dakle, doista se nadam da e, razmišljate u tom jednom širem kontekstu i siguran sam da je to tako. Kad govorimo o integraciji u našem zajednicama i o problemima koje to može predstavljati. I kad govorimo o problemima koji su vezani za radikalizaciju i ekstremizam, upravo se sada odvija rasprava o tome kako najbolje e, riješiti ta pitanja. I to ste obradili u izvješću. Što se tiče komisije, u rješavanju tih problema nastojimo izbjeći stigmatizaciju e, određenog društva ili određene skupine ljudi. Zato što ljudi koji će e, biti nasilni prema nama, to su loši pojedinci. Oni nisu predstavnici svoje zajednice još manje su oni predstavnici svoje vjere. I vrlo često je najbolji način suzbijanja takvih loših, zlih pojedinaca rad sa širom zajednicom. Samo kroz rad sa širom zajednicom moramo, e, možemo spriječiti pojedince da krenu tim lošim putem moramo nastojati potaknuti zajednicu da riješi problem tih pojedinaca. Različite države članice to razde na različite načine. Međutim, to je način na koji moramo raditi e, u cilju protuterorizma. Ne smijemo odgurnuti one koji nam mogu pomoći. I vi sigurno najbolje znate kako, je to, kako se to može riješiti i to ste adresirali u ovom izvješću. E sad što se tiče parlamenta, kako će se on organizirati u budućnosti, Moram reći, evo, to će parlament odlučiti, to ne mogu ja sada ovdje reći. Međutim, što se tiče same komisije, i komisija će sama sebe organizirati, osigurati financijska sredstva, osigurati da radi sa parlamentom na način na koji to parlament želi. Što se tiče izručenja, Govorili ste i o Sisu. Ja doista vjerujem da ove mjere za provedbu zakona treba koristiti u onu svrhu za koju su osmišljeni. Ako se ne koriste u tu svrhu, onda moramo, znači mogu se koristiti pozitivno ili negativno. E, ako se ne koriste u tu svrhu, onda moramo biti rigorozni, jer je vjerodostojnost tih instrumenata itekako bitna. Znači, moraju se koristiti u svrhu za koju su osmišljeni. E sad, što se tiče primjene, samo ću reći jednu stvar. Razgovarali smo prije nego što ste vi došli da je e, implementacija pravi izazov, primjena i da ćemo pratiti države članice i vidjeti primjenjuju li oni ono e, na što su pristali. Nije da se direktive ne primjenjuju u potpunosti, nije da one stoje u nekakvoj ladici. Međutim, imate nekakve praktične prepreke, praktične izazove koji jednostavno predstavljaju prepreku e, i upravo zato se direktiva ne može primijeniti. Mislim da političke volje ima i u to istinski vjerujem. Međutim, u nekim slučajevima primjena te političke volje zaostaje, odvija se puno sporije i mi se moramo pobrinuti za to da to ide puno brže i da otklonimo sve praktične prepreke. Što se tiče novog zakonodavstva, e, nije da zaziremo od toga, e, nešto smo predložili i, u, i već prošlog mjeseca. Međutim, u praksi moramo E, ostvariti prijedloge koji su na stolu. E, dakle, to su recentni prijedlozi koje moramo jednostavno sada primijeniti. Moramo primijeniti sve ono što smo e, donijeli, što smo usvojili i to nam je pravi izazov. Moramo su zakonodavci, znači moraju sada raditi na prijedlozima koji su na stolu. A onda zajedno sa državama članicama moramo osigurati bolju primjenu onoga što je dogovoreno. Dugoročna perspektiva je bitna. Možemo postaviti okvir za sve ono što će se dogoditi u sljedećem parlamentarnom sazivu. Ali dok budete osmišljavali taj okvir, nemojte zaboraviti ono što moramo ostvariti u sljedećih nekoliko mjeseci. Imamo vremena do trećeg mjeseca ili početka četvrtog mjeseca i svaki mjesec je bitan. Moramo imati u vidu primjenu, implementaciju. A naravno, razmišljajući o svim područjima gdje moramo osnažiti suradnju. Ja sam otvoren za to i upravo zato pozdravljam e, vaše izvješće i okvir koji on nudi. Međutim, ne želim da to bude nauštrb primjene. Što se tiče sredstava, što se tiče prijedloga za suzbijanje terorizma online, mi kažemo da morate imati obveze izravno na platformama i e, prema platformama i prema državama članicama, a države članice moraju imati potrebne resurse. Međutim, sve države članice nemaju potrebne resurse i mi možemo izravno obvezati države članice da primjene e, mjere koje smo dogovorili. Što se tiče komisije, mi smo imali neke prijedloge za sljedeće proračunsko razdoblje. i moramo o tome razgovarati s vama, moramo o tome razgovarati sa državama članicama, ali predložili smo dvostruko financiranje za unutarnju sigurnost, trostruko više sredstava za sigurnost vanjskih granica. Predlažemo resurse za e, kibersigurnost, e, financiranje za inovacije, financiranje za istraživanje, e, financiranje sigurnosti kroz regionalne fondove i tako dalje. Dakle, imamo vrlo ozbiljne e, planove i ako to poduprete vi, ako to poduprete države članice, onda će to biti dobro i to će biti kao model e, za sve. Što se tiče baza podataka, ja sam doista posvećen tome da naše baze podataka funkcioniraju. Želim pronaći način da se postigne interoperabilnost. I to želim učiniti u ovom svom mandatu. Hvala vam, gospodine Julian. Hvala što ste nam e, dali jednu tako jasnu analizu i hvala na svim odgovorima. Vrlo ste iskreno govorili o svemu, vrlo neposredno. Govorili ste o kratkoročnom, srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi. Hvala što ste nam dostupni i želim vam zahvaliti u ime svih e, kolega. I evo sada zahvaljujem i kolegama. Jer ovaj tjedan je dosta e, zgusnut i vrlo je teško doći na ovaj sastanak jer ih je jako puno. Ne zaboravite da je naš sljedeći sastanak u Briselu 9. listopada od 9 do 12.30. Vidimo se tada u Briselu. To će biti važan sastanak. Naći ćemo se sa talijanskim e, tijelima. E, pokušat ćemo pronaći kompromise u pogledu onih 1520 amandmana. Hvala vam svima, uživajte u ostatku tjedna. Hvala povjereniku, njegovom timu, hvala našem timu ovdje. Sve je besprijekorno prošlo, a obradili smo jako zahtjevne teme.